Jedan prijedloga za rezoluciju za ovu raspravu koja je ovime zaključena. Njoj ćemo glasovati u četvrtak. I sada dajem riječ predsjedniku. No mislim da ćemo imati i